a imate sasvim konkretan cilj. Vi želite izjednačiti komunizam sa fašizmom, ali fašizam to je nešto sasvim drugo. I svi znamo što se dogodilo u Reichstagu. Danas fašisti vladaju u Mađarskoj, u Poljskoj, u Baltičkim zemljama. Tamo su komunističke stranke smatrane ilegalnim i to uz potporu Europske unije. U udžbenicima se navode mnoge laži, no koliko god da činite, narodi su pisali povijesti. To ne možete nikako pobiti tu činjenicu. Dakle, suzbijanje e, nezaposlenosti, sve to su postignuća socijalizma i mi se moramo boriti za Europu socijalizma. Puno hvala sada na minutu, gospođa Ferhen. Totalitarizam e, je e, suprotan e, temeljnim pravima. Nema slobode kretanja, isključenje, nadzor od strane države. Sve to odlikuje život u totalitarnim državama. To je dugo vremena tako bilo u Europi, a E, nadamo se da se to više nikada neće ponoviti u Europskoj uniji. Kako se to ne bi ponovilo, ne smijemo zaboraviti na ovaj dio naše povijesti. Mi moramo održati povijest na e, sjećanje na socijalizam i na totalitarne režime i e, stalno moramo biti svjesni toga kao upozorenje. Zato se moramo suočiti sa svim totalitarnim sustavima i sa njihovim posljedicama na ljudski život. To bi trebao biti vrlo važna sastavnica obrazovanja kako bi se mogla razviti kultura sjećanja. Znanstveno suočavanje sa poviješću je također vrlo važno na sveučilištima. Mi smo odgovorni za buduće generacije kako se to više ne bi ponovilo kako totalitarizam u Europi ne bi nikada više zavladao. Hvala, a sada gospođa Kosta na dvije minute.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 Ovaj demokratski projekt Europe ne može se dalje razvijati ako se ne temelji na znanju o zajedničkoj europskoj povijesti. Mi stalno spominjemo nikada više totalitarizam, nikada više holokaust i nacizam. Dakle, radi se o ljudskom dostojanstvu, slobodi i solidarnosti. No postoje novi rizici, to su nacionalizam, ali i revizionizam, povijesni revizionizam, e, te njekanje povijesnih događaja. Dakle, to moramo uzeti u obzir, protiv toga se moramo boriti kada je riječ o istraživanju povijesti. Mi moramo povući pouke iz povijesti, moramo provoditi zajedničke studije, zajedničke rasprave kako bi doista ujedinili Europu. Potrebna nam je nova metoda kada je riječ o europskom obrazovanju i naravno da te teme moraju biti slobodne ideološki slobodne i moramo naglašavati zajedničke vrijednosti koje su dovele do ovog procesa ujedinjavanja, no nije dovoljno biti samo obrazovani, prisjećati se. I dalje će postojati rizici. Mi znamo da su nam potrebni da nam je potreban odgoj, odgoj koji će odgojiti građane koji su sposobni kritički razmišljati nije dovoljno da se samo prisjećamo, već e, moramo stvoriti demokratsku svijest koja je potekla iz ove ideje nikada više. A to smo rekli i na početku europskog projekta. Postoje i vrlo zanimljivi primjeri u školskom sustavi, sustavima, u kurikulumima. Mnoge zemlje još uvijek imaju e, poteškoće kada se govori o šoj ili često se neke stvari izostavljaju, ne spominju u školama i to sigurno nije dobro za zajedničku europsku svijest. No, postoje pozitivni primjeri, no njih ne smijem sada navoditi, odnosno ne mogu, jer sam prekinuta. Hvala, a sada gospodin Sole, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Živimo u doba lažnih vijesti i situacija je takva da se obrazovanje, komunikacija e, moraju zaštititi. Oni moraju ostati pluralistički i moramo se suprotstaviti onima koji se bave povijesnim e, revizionizmom. Primjerice, Paulo Garsal je rekao da Španjolci nikada nisu e, bili koloni, e, da nikada nisu imali svoje kolonije. Dakle, moramo se držati povijesnih činjenica, moramo raditi na sjećanju na one koji nisu nikada bili dio većine ne smijemo zaboraviti povijesne činjenice i e, moramo pomoći svima koji su patili. Dakle, moramo se prisjećati na e, sve režime koji su sustavno zatirali temeljne vrijednosti. Puno hvala, a sada gospodin Urban Krespo na minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Španjolska je iznimka u Europi iznimka kada je riječ o fašističkoj diktaturi Franka. Naime, samo u Španjolskoj još postoje udruge koje brane njegov režim koji se zalažu za to da se brane sva njegova zlodjela. Postoje još masovne grobnice u Španjolskoj koje nisu E, locirane. Samo Kambodža ima više masovnih grobnica od Španjolske. Dakle, u Španjolskoj se e, zatiru temelji pravne države. Mnogi osumnjičeni nisu ispitani i nisu izvedeni pred sudove. Dakle, to je vrlo važna tema s kojom smo se mi obratili i e, Europskoj komisiji. Mi se želimo pobrinuti za sve žrtve i ako Europska komisija i dalje bude odbijala primiti sve žrtve Frankovog režima, to neće biti dobro, a predsjednik je e, prekinut. Gospodin Precel. Poštovani kolege, kada se radi o prisjećanju na socijalističke i nacionalsocijalističke diktature prošloga stoljeća, onda se svi možemo složiti oko toga da je tome mjesto u udžbenicima. I u obrazovnom sustavu. No kada se radi o zajedničkim vrijednostima, tada stvar već postaje kompliciranija, jer to je i pitanje odnosa između nacionalne države i Europske unije i tu vodimo mnoge rasprave o takvim vrijednostima i dobro je da imamo te rasprave i da ih otvoreno vodimo, jer ne radi se samo o zajedničkim vrijednostima, već i o, i, o pojedincima. Dakle, ne radi se samo o europskoj dimenziji, ne radi se ni o jednoj jedinoj istini. Totalitarni režimi su spominjali jednu jedinu istinu. Dakle, moramo se boriti za istinu, a naš zadatak je da obrazujemo, ali to nije zadatak samo institucija. Mislim da Europska unija s time ne bi trebala ni započinjati. Puno hvala, a sada gospodin Lamasur na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Čestitam e, gospodinu Kovačevu za inicijativu vezanu za ovu raspravu. Da, e, podučavanje i školovanje na području povijesti nije nadležnost Europske unije, no Vidimo u Europi povećanje govora mržnje u javnim, javnim raspravama. U dvije generacije su se navikle na mir. To je bilo čudo i to prije svega zahvaljujući europskoj izgradnji. Godinu nakon, za godinom imali smo pomirenje naših naroda oko zajedničkog projekta. No, E, sada s našim djecom se rađa nova generacija nacionalista nacionalista imamo e, lažne vijesti ali moramo paziti da ne pokliknemo pod lažnom povješću da moramo prije svega reći ne nacionalnom romanu Gospođa Libacka, jedna i pol minuta, izvolite. Da. Imamo civilizaciju nasilja. Isto tako prokazivanje slobode mišljenja. Da, moramo se sjećati totalitarizma, ali da li se moramo sjećati samo patnje naroda i herojstva nekih? Moramo ići okren toga i nešto više postići. Budući da e, sadašnji totalitarizmi e, se skrivaju pod prividom demokracije. To je skriveni totalitarizam koji je i tekako opasan. Naš cilj je da osmislimo i da odgojimo generaciju mladih mladih ljudi koji će moći razmišljati, imati kritičko promišljanje. Na takav način će moći zajedno surađivati kako bi bili tolerantni i poštivali druge obrazovanje je najbolji instrument i najučinkovitiji instrument za borbu protiv mržnje, manjka e, tolerancije i protiv totalitarizma. Nemojmo dopustiti da se određene stvari dovode u pitanje. Imamo e, također i e, e, tu izreku da je povijest naj, ona koja najbolje podučava, ali moramo i to kako misliti na to što kao nasljeđe dajemo. Gospodin Tarand, jedna minuta, izvolite. Da, Eh, imali smo riječi John Dona i isto tako Ernesta Hemingwaya. Da, moramo imati njihove im, eh, riječi na umu kad danas razgovaramo o ovoj, eh, u ovoj raspravi. Da, imamo totalitarizme i bez obzira da li je to sad na krajnjoj ljevici, krajnjoj dezici, da li je to nacizam, stalinizam i tako dalje. Moramo se time pozabaviti čak i kad vidimo da e, malo sjeme raste u zemlji, a nekad već e, to sjeme izraste u veliko drvo E, prošle, e, e, prošle godine sam isto tako objavio i knjigu velikog mislioca iz Estonije, Ensara, koji je govorio o tome na koji način se treba boriti protiv totalitarizma. On je bio u gulagu jer je bio protivnik Sovjetskog saveza. On me je toliko, on me je toliko ko e, toga naučio, ne mogu sad to sve sažiti u jednu minutu. Hvala. Gospođa Forenca, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Ja sad nemam dovoljno vremena kako bi govorila o povijesnom revizionizmu koji sam čula od nekih govornika, ali 9. svibnja slavimo Dan Europske unije i to je i dan pada nacional socijalizma i govorimo o komunizmu, nacionalizmu, o svim oblicima totalitarizma. Mi smo pridonijeli toj borbi usvojila se rezolucija kojom se osuđuju sve fašističke organizacije. Osim toga, osudili smo i 25 neofašista u koji su uhićeni u Bariju, no mi se moramo vratiti korijenima. Naime, o čemu se radi? Radi se o dehumanizaciji Italije, ali i Europe. 49 osoba, kao što sam rekla, e, je e, se utopilo i e, potom je netko uhićen kao Cezar Batista i onda se to objavljuje. To je prava dehumanizacija. Hvala gospođo Šojdrova. Ostali, ste bez vremena, gospođa Šojdrova. Izvolite. Uvaženi kolege, podučavanje povijesti totalitarizma je važno, ali nije lako. I zato želim ukazati na češki projekt Sjećanje na narod koji provodi postbelum organizacija koja prikuplja iskaze svjedoka ljudi koji se sjećaju onih vremena i prenose to učenicima u školama. To je vrlo učinkovita metoda koja, zadrža, koja zavređuje našu potporu. Jer učitelji su ključni u ovom procesu, trebamo im dati potporu i informacije na raspolaganje. Tako da mi imamo i ja Namos nagradu koju je podupro i parlament a to je naš doprinos e, onim e, nastavnicima koji potiču i informiraju svoje učenike. Također i Kuća europske povijesti kojom upravlja Europski parlament je također vrlo važna. I tu će također 20. E, ožujka biti film o Janu Balahu, koji je također spomen, spomenut. Prekinuta je govornica. Hvala. Gospođa Rodriguez, jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući gospođo povjerenice. Kao što sam već spomenula prije, govorimo o tome koje su bile najgore diktature i na ljevoj i na desnoj strani Diktatura je diktatura svejedno na kojoj strani političkog spektra, dakle ne radi se o ideološkom usmjerenju. Postojale su diktature u Europi različite, ali kao što sam rekla, one se uvijek predstavljaju kao demokracije i kao liberalna društva. Svi koriste isti jezik kako bi zavele građane. Mislim da se mi doista trebamo sramiti. Mnogi su izgubili živote u borbi protiv takvih režima, a zato nam je potrebno obrazovanje. Moramo se prisjećati, radi se o vremenima koja su bila vrlo različita i moramo naučiti lekciju iz povijesti. Svi znaju o čemu govorim. Puno hvala, sada gospodin Kelam. Hvala. Prije deset godina ovaj parlament zaključio da Europa neće biti doista ujedinjena ukoliko ne uspije ponovno ujediniti svoju povijest, prepoznati komunizam i nacizam kao zajedničku stravično nasljeđe. Ovog e, studenoga e, slavimo 30 godišnjicu pada Berlinskog e, zida, no taj mentalitet nas još uvijek dijeli Naime, žrtve komunizma još uvijek e, su e, jedna kategorija drugog reda i ono što se događalo u istočnom dijelu Europe nakon drugog svjetskog rata je još uvijek e, spominjano na način koji je samo površan i nedovoljan. Parlament je često govorio o tome što treba učiniti. Podsjećam na nešto. Javna rasprava o prirodi totalitarnih sustava, ažuriranje udžbenika u europskoj povijesti e, sa Europom koja bi koordinirala taj posao, te osmi kao zajednički dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih sustava. Hvala, gospođo Vojdi, jednu minutu. Europska unija utemeljena je kao mirovni projekt nakon strahota koje su proizašle iz totalitarizma i opasnog nacionalizma. Prošle godine, Europska godina kulturnog nasljeđa promicala je pozitivan interkulturalni dijalog i uključila je više od 6 milijuna ljudi u više od 12 tisuća događanja u 37 zemalja. Moramo nastaviti slaviti našu e, razlike i zajedničke veze u formalnom i neformalnom obrazovanju u svim dobnim skupinama, podučavati našu tešku povijest kao i velika postignuća. Želim reći da još uvijek postoje mnogi teški trenuci iz naše prošlosti koji moraju biti prepoznati i predavati se u školama. Naprimjer, genocid nad Romima i također strašna glad u Ukrajini koja je uzrokovala smrt 1,5 milijuna ljudi. No danas više nego ikada u vremenima političke nesigurnosti moramo okupiti narode Europe kako bi učili iz grešaka prošlosti i radili zajedno. Kao što je rekla gospođa Merkel, generacija koja je preživjela rat kada nestane, stvar će se promijeniti. Oprostite, prekinuta je govornica. Predsjednik kaže, doista mi je žao što vas moram prekinuti, ali doista nemamo drugih opcije. Izvolite, gospodin Goga, jednu minutu. Ja sam nedavno osobno bio e, suočen sa sjećanjem na totalnu prošlost u Europi gdje se činilo da je ona zaboravljena. Ja sam e, sa drugim zaposni, zapo, e, zastupnicima pisao Amazonu da povuču prodaju sovjetskih simbola i Začudila me reakcija nekih zastupnika koji nisu vidjeli o čemu se zapravo radi, a drugi uopće nisu bili svjesni strahota sovjetskog režima. Zašto sovjetski simboli memorabilije ne mogu biti e, kič suveniri ili e, samo modni detalj. Milijuni ubiljeni, e, ubijeni, mučeni u egzilu. Ukupni broj žrtava sovjetskog režima je više od 60 milijuna. Ostatak svijeta malo je znao o tim zločinima koji su se događali iza željezne zavise. I stoga Sovjetski simboli trebaju imati isto postupanje kao i nacistički simboli. Oba su totalitarni režimi i sustavno su uništavali ljudska prava i potiskivali slobodu i e, prava u Europi. Gospođa Nekov, jednu minutu. Uvažajme Nekov. Uvaženi kolege, povijesno sjećanje na totalitarnu prošlost tema je koje treba pažljivo pristupiti E, i posebice sa vremenskom distancom što se na posebice tiče komunizma u zemljama iz e, bivšeg komunističkog bloka. Sjećanja ondje su još uvijek živa i kada se komunizam predaje u školi e, današnjim generacijama povijesni pristup mora biti objektivan. Komunizam u novim udžbenicima opisuje se kao najgori fenomen ikada, no mnogi i dalje žele živjeti. Radi u komunističkim vremenima, reći ću vam zašto. Jer u tranzicijskom e, razdoblju mnogima je teško e, uopće preživjeti. Stoga se pitam ne bi li umjesto dijeliti ljude u komunizme i one koji su komuniste, oni su koji su protiv komunizma, zašto se više ne usredotočimo na integraciju? Hvala. A sada molim povjerenicu da uzme riječ i odgovori. Važeni pane predsjedajci, eh, važene eh, predsjedniče dame i gospodo, uvaženi kolege. Govoriti ću ipak češki jer bih htjela podsjetiti na žrtvu Jana Palaha. 15. godišnjica danas a, njegove smrti. On je bio student e, Filozofskog fakulteta u Pragu. Nakon ove rasprave shvatila sam koliko je simbolično ovo što se o čemu se danas govori u svezi s totalitarnim režimima i cenzurom i moram se prisjetiti onog trenutka kad, kad sam imala otprilike 15 godina mislim da je to moja majka tada putala tko je bio Jan Palah i što je napravio 69. E, sjećam se, to, e, sjećam se toga. Ona mi je rekla, nemoj nigdje govoriti to ime, ali te sjeti se uvijek. I onda je došao sjećanje 89. i to je bilo ime koje smo izvikivali na e, trgu Vjenceslava u Pragu i ta žrtva mladog Jana Paha pokazuje da njegova žrtva nije bila u e, zaludna i zapravo danas moramo nastaviti s tim sjećanjem svuda, ne samo u Češkoj nego u diljem Europe. Moramo shvatiti da totalitarni režimi uvijek nose sa sobom cenzuru, represiju, emigraciju. E, rušenje morala i etike. E, to je ono čemu, s čime se moramo, čemu se moramo suprotstaviti, s čime se moramo boriti. A ne vjerujem da niko od nas, niti Europska unija bi želio da obrazovni sustavi danas e, djeci prikazuju jednu jedinu istinu. To je uvijek e, znak totalitarizma. Želimo da škole budu objektivne. Treba nam mlade generacije moramo učiti da razumiju informacije, da kritički postupaju s informacijama. Jer samo će naše, e, neće samo naše škole moći naučiti ljude da poznaju povijest. No, danas imamo internet e, i kao što ste rekli, e, postoji tu i mnogo dezinformacija. Zato mlade treba učiti kako raditi s informacijama, kako kritički analizirati informacije koje dobivaju i kako postupati s informacijama. To je zadatak ne samo za Europsku uniju, nego kao što je rečeno i za zemlje članice. A ja se svakako pouzdajem u to da oni neće omogućiti totalitarizmu da dominira na obrazovanjem u našem društvu. Hvala. E, doista moram reći da mi je žao što kolege koji su zabrinuti zbog EU propagande u našim obrazovnim kurikulima nisu e, ostali poslušati e, odgovor povjerenice. U ime vijeća gospođo Čot, izvolite. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, zahvaljujem na ovoj važnoj i bogatoj raspravi koja nas je sve učinila pametnima. Vjerujem da imamo na veliki konsenzus o važnosti obrazovanja i izgradnje Europe za budućnost, a temeljem zajedničkih vrijednosti, međusobnog razumijevanja naših različitih tradicija i zajedničkom svijesti povijesti o povijesti Europe uključujući totalitarizam. Parlament e, može biti siguran da će vijeće ovo pitanje zadržati visoko na svojoj političkoj agendi i u budućnosti. Još jednom vam zahvaljujem stoga na pozornosti. Hvala uvažene kolege, rasprava je završena. Sljedeća točka dnevnog reda izvješće je e, o situaciji ljudskih prava u Europskoj uniji u 2017. izvjestitelj četiri minute izvolite.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 svim izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni o stanju ljudskih prava u 2017. Ovo izvješće trebalo biti kratko i jest i kada se pogledaju teme, stanje temeljnih prava u cijeloj Europi tijekom jedne godine jasno je da želite govoriti o golemim o golemoj količini stvari. Mi smo to izbjegli i fokusirali smo se na šest glavnih tema od kojih su neke, naravno od kojih su sve neosporive relevantnosti i velike i velike važnosti. Vladavina prava, migracija, ljudska prava, sloboda medija, sloboda izražavanja, e, te e, ksenofobija, e, rasizam, govor mržnje i drugi oblici netolerantnosti, te uloga i mandat Agencije za temeljna prava FRA. Naš e, glavni politički moralni kriterij je zajedničko mišljenje da nismo željeli proizvesti potpuno neutralnu analizu stanja temeljnih prava u Europi, nego nam je cilj bio zajednički razmotriti o vrijednosti Europske unije, ne samo ih braniti, nego također predložiti načine i korake za poboljšanje povelje. Dopustite jednu mhm. napomenu osobne prirode. Nitko ne misli da povelja će biti snažnija ako zadržimo članak 51. koji bi se trebao tumačiti na širi način kako bismo e, izbjegli e, kako bismo mogli nastaviti pravim putem, ali da imamo i ručnu, i ručnu kočnicu. E, mislim da je izvješće dobro, ali E, nekoliko aspekata. Za vladavinu prava naglašavamo da neučinkovitost EU u sprečavanju kršenja vrijednosti o kojima se govori u članku 2 potkopava i povjerenje između zemalja članica i vjerodostojnost Europske unije. Migracije su još uvijek veliki problem. 2017. 650 tisuća tražitelja žila zatražilo međunarodnu zaštitu u, kod nas i e, više od tisuću izbjeglica utopilo se u Sredozemnom moru. Humanitarna pomoć je i kriminalizirana, države nisu uspjele e, razmrsiti čvor Dublinske uredbe. A sada kada u nekim zemljama i među nekim narodima se raspuštaju, napadaju te vrijednosti. Sloboda govore i okupljanja sada također mora se vratiti na mjestima i u zemljama gdje se to ne bi očekivalo da su pod prijetnjom umjetnici ili također nekada budu E, napadani. Rasizam, ksenofobija, govor mržnje i mnogi oblici netolerantnosti e, su na dijelu i htjeli smo pokazati da postoji mnogo oblika netolerantnosti i diskriminacije i da se naš život e, može razvijati samo na bogatom tlu pravde i na zraku slobode. Je na kraju FRA, Agencija za temeljna prava, sa, te, sa sjedištem u Beču, radi odličan posao. Nikada se nije prije pojavilo u našem godišnjem izvješću. FRA se treba aktivirati ne samo davajući potporu kada ju zatraže, nego i biti proaktivna u onim slučajevima kada su ugrožena ili ukinuta ljudska prava. FRA treba novi mandat, naših 21 stranica, po našem mišljenju su tekst koji je istovremeno jednostavan i jasan. Hvala zahvaljujući savjetnicima i izvjetnicima i izvjestiteljima u Sjeni koji su doprinijeli ovom rezultatu. Hvala. Dziękuję bardzo panu sprawozdawcy. Witam państwa serdecznie. Hvala. I dobar dan dame i gospodo. Molim vas da se držimo vremena jer ćemo u pet e, glasati ponovno, tako da ako vidim da e, govorite predugo morat ću intervenirati. Hvala. Gospođa Jurova, izvolite. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, Želim zahvaliti parlamentu na stalnom e, fokusu na jačanju temeljnih prava Europske unije. Kratko, govorit ću o vladavini prava koja je ključna za funkcioniranje Europske unije. Europska komisija je tijekom proteklih godina bila predana e, podržavanju e, temeljnih prava u svim državama članicama, politikama te nadzire situaciju u svim zemljama članicama. Vladavina prava nikada nije bila tako visoko na našoj europskoj agendi kao što je danas. Komisija je predložila uredbu o zaštiti e, proračuna Europske unije u slučaju e, generaliziranih e, nedostataka u vladavini pravu zemljama članicama. Komisija također namjerava prezentirati inicijativu o danjem jačanju okvira vladavine prava uzimajući u obzir e, rad parlamenta, a uključujući rezoluciju o demokraciji, vladavini prava i temeljnim mehanizmu temeljnih vrijednosti koji je usvojen 2016. te nasljedne rasprave. Nakon e, aktivnosti poljske vlade pokrenuli smo postupak iz članka 7. U rujnu prošle godine parlament je odlučio pokrenuti isti postupak nakon aktivnosti mađarske vlade. To su koraci bez presedana. Komisija također koristi postupak za prekršaj protiv država za kršenje europskog prava u slučajevima takvih kršenja u zemljama članicama. Koristimo i druge instrumente kao što su revizije i druge instrumente povezane s korištenjem sredstava Europske unije kao i mjere iz europskog semestra za nadzor stanja prava u zemljama članicama. U svakom slučaju Europska unija potiče zemlje članice da jačaju neovisnost, kvalitetu i učinkovitost e, svojih pravosudnih sustava. Nacionalni suci također su i suci Europske unije. Oni su zajedno sa e, Europskim sudom čuvari EU e prava i poretka, posebice svojom ulogom u postupku prethodnog pitanja. Učinkoviti sustavi pravosuđa su također ključni za održavanje e, međusobne povjerenja između zemalja članica i pravosudnih vijesta, to je nedavno, a to je potkopao i nedavno e, sudska praksa Europskog suda koja kaže da međusobno e, povjerenje se temelji na tome da nacionalni sudovi osiguraju učinkovitu zaštitu. Znači, učinkovita pravosudna revizija ključna je za vladavinu prava i jedna od vrijednosti na kojima se temelji Europska unija. Što se tiče izazova koje još uvijek, s kojima se još uvijek suočavaju žene, e, prava žena su u bila u samom srcu rada komisije 2017. godinom djelovanja i e, odgovarajućim kao što ste ispravno spomenuli, jedan od glavnih e, postignuća je Istanbulska konvencija i nadamo se da će i Europska unija pristupiti Istanbulskoj e, konvenciji i to uskoro. Evo, a u zaključku ću reći nešto o medijskim slobodama i civilnom društvu, jer sada mi je vrijeme isteklo. A, nije još? Pa. No dobro, zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospodin Zdehovski. Predsjedniče, nisam siguran da kada govorimo o ovako važnoj temi kao što su ljudska prava, zašto nismo pozvali e, rumunsko predsjedništvo, odnosno vijeće? Možete li mi na to odgovoriti? Zar temeljna ljudska prava nisu ključna, jedno od ključnih pitanja upravo za rumunjsko predsjedništvo. Hvala na ovom komentaru. Molim vas. Imajte na umu sljedeće. Vi Znači, e, sada imamo redovno predsjedništvo Rumunjske i, i isto tako će e, vjerojatno to predsjedništvo odgovoriti na vaše pitanje koje ćemo vam mi e, prenijeti. A sada u ime EPP-a gospođa Zredovski, izvolite. Hvala. Ovim Ovaj izvještaj se bavi izazovima s kojima se susreće Europska unija, unija sada, kršenje vladavine prava, govor mržnje, diskriminacija. Moramo govoriti o tome budući da korištenje e, državnih medija i državnih sudova isto tako poticanje agresije protiv e, oporbenih članova. Sve to dovodi do onoga što se dogodilo u Gdansku. Gradonačelnik Pavel Adamović je bio žrtva mržnje i sada Danas imamo poziv slobode, slobodne Europe, vladavina prava, toleracija, e, poštivanje e, ljudi, to je ono što moramo provesti u djelo. Tek tada smrt gospodina Adamovića neće biti uzaludna. U ovom izvješću smo vrlo dobro E, opisali e, situaciju ljudskih prava i temeljnih prava u Europskoj uniji, suverenitet i princip subsidijarnosti ne smije biti izlika za sustavno kršenje ljudskih prava i temeljnih prava. Moramo imati isto tako i učinkovitost provođenja članka 7 te, a u slučaju Mađarske i Poljske e, pozivamo na to da se istraži da li postoji rizik onako kako to stoji u eh, ugovorima. Frank Engel je iznašao vrlo dobre kompromise za nas i u ime EPP-a tražim da se ovo izvješće usvoji. Hvala. Ja eh, vas pozivam da se pridržavate vremena koje vam je dano. A sada e, potpredsjednica našeg parlamenta u ime SED-a gospođa Guillaume. Da, mogu reći da se može činiti da je ovo izvješće rutinsko, no 2017. E, godina je bila prekretnica vezano uz e, cijeli niz prava. E, imali smo isto tako i čvrstu točku koju smo morali pokazati tijekom pregovora, budući neke stvari nisu i ne mogu biti predmet pregovora, da neovisnost sudova, sloboda medija, nevladinih udruga, vladevina prava, sve su to znači e, nešto što ne smijemo preći. Ali imamo isto tako i e, te granice koje se u mnogim e, slučajevima prelaze. Vijeće to mora istražiti prava žena da zahvaljujući mi tu imali smo medijatizaciju tog problema, no prava žena nikad nisu postignuta. Mm, on kraj znači obrazovanja i gospodarskih prava isto tako vlada trebaju, vlade trebaju pružiti znači siguran i pomađaj i isto tako pružiti mogućnost e, pristupu kontracepciji. To u ovom trenutku nije slučaj i žene moraju imati pravo raspolagati svojim tijelom na slobodan način. A kad govorimo o migracijama, budući da od 2017. imamo smanjenje dolazaka, država članice ipak se ne organiziraju na europskoj razini, to odbijaju. Mi ih pozivamo da se e, dogovore oko uredbe iz Dublina. A kad govorimo o borbi protiv diskriminacija, homofobije, ksenofobije, ksenofobije i tako dalje, mi pozivamo e, sve da se udruže vezano uz to. To su poruke koje trebamo poslati državama članicama, e, isto tako komisiji, a isto tako Europskom e, parlamentu, a ovim također čestitam i rođendan svojoj kćerci koja upravo navršava 18 godina. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Hvala. Uistinu želimo sve najbolje vašoj kćerci. Kad imate tako mladu majku, onda imate i tako krasnu e, kćerku. Sada gospodin Jurek, izvolite. Dame i gospodo, gospodine predsjedniče, temeljna prava od 2017. godini što reći o tome? U Bavarskoj imamo znači kršćanku mladu Afganistanku koja se preobratila, koja je bila izbjeglica, ona je znači bila ubijena iz mržnje prema kršćanima u Švedska je odbila mogućnost davanje e, tražite, e, azila tražiteljima azila i znači jednoj mladoj Iranki koja se također preobratila. Radilo se o mladoj glumici. U Francuskoj svakih deset sati imamo isto tako skrnavljanje kršćanskih e, groblja u Njemačkoj se to događa svaki treći dan. Na takav e, način e, pokret Femen je profanirao, skrvnio e, trg Svetog Petra u Rimu. Usprkos tome i usprkos tome što u ovom izvješću znači se govori o dimok diskriminaciji i tako dalje, zatvaramo oči pred e, antikršćanskom mržnom. To je fenomen s kojima se svakodnevno susrećemo u našem životu. Ne smijemo prema tom toj mržnji e, postupati tako da zabadamo e, glavu u pjesak. Ovo izvješće je tekst koji omogućuje i dalje da nastavimo s takvim ponašanjem. Hvala. Sada gospodin Louis Michel. Gospodine predsjedniče, i ove godine Europski parlament izvještava o situaciji temeljnih prava u Europskoj uniji. Još jednom e, Europski parlament poziva na djelovanje protiv neprihvatljivih ponašanja u državama članicama. To je jako važno, posebno u svjetlu europskih izbora. Imamo izbor između dvije Europe s jedne strane, liberalne i demokratske Europe gdje će temeljna i univerzalna prava i dalje štititi e, građane kako je to slučaj e, od e, drugog svjetskog rata. No druge strane imamo i Europu koja ide e, u drugom smjeru od povijesti, ne koji smatraju e, da se isto tako mogu podržati određene autoritativne pokušaje, no isto tako i selektivnu prošlost. To smo čuli od kolegice prije nekoliko minuta, da političari moraju izabrati svoju stranu i to jasno pokazati svojim građanima i, i, i biračima. Da, hitno je da čelnici država članica jasno se pozicioniraju i isto tako u svoje mehanizam nadzora onako kako je to već dugo tražio Europski parlament i Sofinin Feld. Tu bismo imali analizu, godišnju analizu poštivanje temeljnih prava u svakoj državi članici. Dok nećemo imati to jasno svjedočenje manjkavosti u svakoj državi članici će nam nedostajati instrument e, branjenja temeljnih prava u Europskoj uniji. Hvala. Mr. Michel, can you wear your Gospodine Michel, imate pitanje. E, hoćete li prihvatiti i karton od strane gospodina Golniša? Hoćete li? Da. Gospodine Golniš, izvolite. Hvala e, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je kratko. Gospodine Mišel, vi ste belgijski političar. Ne smatrate li začuđujem da vaša zemlja Belgija e, E, znači da tamo Vlams blok je bio e, zabranjen od strane sudova, skoro zabranjen od strane sudova, ali e, u parlamentu se protiv toga uopće nije protestiralo. Ja ne smatram da određena, da je šonkantno da određena stranka se zabranjuje ako imamo određene nezakonite prakse ili ako ima ponašanja su, koja su protuustavna. To je, vrlo jednostavno gospodine Golniš, Vlams Belang. E, također je jako usko povezan sa vašom e, strankom i mislim da vi niste tu koji možete suditi o tome na koji način se ponaša Belgija prema stranci koja je zapravo prepoznata kao e, fašistička stranka. Hvala. Imali smo pitanje i odgovor. Gospođa Miranda u ime zelenih. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče. Dopustite da prvo Terezi čestitam na ovome izvješću zato što se gospodin Tarikabrasu zato što se ovdje upućuje na stanje temeljnih prava, ali to ne smije ostati samo slovo na papiru, već mi moramo to sad provesti u djelo. 2017. smo bili u izbjegličkim kampovima i tamo smo na licu mjesta vidjeli kakva je situacija migranata izbjeglica, odnosno osoba koje bježe kako bi spasili živote ne samo utapanja na Sredozemnom moru su ono e, što nas zabrinjava, već i e, moramo imati na umu da je to bila vrlo teška godina za ženska prava, reproduktivna prava, seksualna prava, pravo na pobačaj iako jedan dio doma to ne želi priznati ovog doma. E, bila je to vrlo teška godina za slobodu mišljenja i medije, prije svega kada govorimo o zloporabi do koje je došlo u nekim zemljama. Gospodine predsjedniče, na kraju govor mržnje, e, ksenofobija, sve to je ono što smo doživjeli 2017. i to predstavlja veliku ugrozu i velikim e, strankama. Dakle, prijete nam osobe poput gospođe Le Pen. Hvala, a sada gospođa Veržija, izvolite. U ime Guja. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju, svim izvjestiteljama u sjeni. Da, imamo znači ovdje tu strukturu pet tematskih poglavlja. Govori se o tome gdje imamo e, najviše kršenja temeljnih e, prava i koja su prava najvažnija. Vladavina prava, e, na njima se osnova bilo kakva politička izgradnja. Bez vladavine prava, bez poštivanje prava i demokracija je u opasnosti. Da, E, nadam se i sanjamo tako učinkovitoj e, reakciji komisije na području e, temeljnih prava. Imamo znači to branjenje slobode izražavanja, neovisnosti e, sudova, isto tako prava žena. Kako to da se ove godine gangrena širi u odnosu na sve e, manjine i da migranti postaju e, žrtveni jarci? Imali smo nadrealističnu raspravu vezano uz pakt iz Marakeša. E, pojedine vlade su se e, protivile tekstu koje su u srpnju 2018. godine jednoklasno usvojili. Sve je krhko i ranjivo. Mislim da će nas prošlost vrlo teško osuditi one koji danas su na vlasti. Hvala. Hvala. Sad u ime FDD-a gospođa Ferrara, izvolite. Hvala predsjedniče. Svake godine govorimo o stanju temeljnih prava i postoje i neke kritične situacije kada je riječ o predržavanju, poštivanju tih prava, dakle jednakost pred pravosuđem, diskriminacija, odnosno nediskriminacija bi trebala biti temelj svakog demokratskog društva u kojem e, je vlada vladavina prava. Dakle, a unatoč tome doživljavamo u različitim zemljama rasizam, ksenofobiju, nasilje nad ženama, imigrantima, nacionalnim manjinama i drugim manjinama, napad na slobodu mišljenja i pravo na informacije. Korupcija također jedna vrlo velika ugroza o kojoj trebamo govoriti i e, također financijska sredstva javnog sektora. Ja sam u prošlosti često govorila da moramo e, imati na umu e, borbu protiv kršenja temeljnih prava Europskoj uniji. Tome moramo posvetiti veću pažnju Naime, nacionalni sustavi e, trebaju imati osnovno socijalno osiguranje za sve one koji ne posjeduju dovoljno za dostojanstven život. Moramo postići i e, bolje stanje na tržištu rada kako bi omogućili bolju kvalitetu života svojim građanima. Politika Europske unije u gospodarskom području i financijskom području bi trebala dovesti do toga da se pridržavamo temeljnih prava, da ih omogućujemo. Dakle, ne radi se samo o politici štednje. Ne možemo samo takvu politiku provoditi, jer ona nanosi štetu građanima. I e, takva politika je dovela do toga da se građani više ne osjećaju dobro, oni se ne osjećaju kao da se uzimaju u obzir njihove, e, njihova zabrinutost, e, ali mi to moramo imati na umu. Dakle, moramo imati na umu socijalna prava svojih građana. Puno hvala, a sada u ime ENF-a Gospodin Zistra, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče. Političko nasilje u Njemačkoj, Poljskoj, to je nešto što smo doživjeli i predsjednik NF-a je rekao da bismo trebali manje govoriti, a više slušati a mislim da je to ovdje primljeno uz smijeh, uz ismijavanje, a to izaziva zabrinutost. A fizičko nasilje, administrativno nasilje E, je također prisutno u ovome domu, u ovom parlamentu. Obzirom na europske izbore e, moram reći da se velike skupine birača demoniziraju zato što predstavljaju ugrozu današnjem poretku. Gospodine predsjedniče, možete biti demokrat, a unatoč tome biti e, umorni od Europske unije. I moramo se doista zapitati je li političko mišljenje sve opravdava također i isključenje određenih skupina nije li to kršenje temeljnih prava koje bismo trebali štititi hvala a sada gospodin Golniš izvolite da temeljna prava se, im, prijeti im se u Europi, ne na način na koji je to opisano u ovom izvješću. Govorimo o slobodi izražavanja, memorialnim e, zakonima i tako dalje. Da, govori se o rasizmu i ksenofobiji. Da, Gospodin Michel je upravo govorio o parlamentarcima, o legitimnim predstavnicima koji su izabrani na izborima. No, gospodin Michel prokazuje takve zastupnike i izlaže ih govoru mržnje. Isto tako krši njihova prava. Imamo tradicionalne familije političara koji su onda isto tako stavljeni na marginu društva. Da, imamo stotine političkih zatvorenika u Njemačkoj, Ost Greller, isto tako gospođa Ursula Averbeck, 90 90 godina je imala kad je bila zatvorena zbog onoga što je rekla. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Swoboda, bardzo proszę. Hvala. Sad gospodin Pavel Sloboda, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja želim prije svega zahvaliti na prvom dijelu ovog izvješća kad govorimo o vladavini prava. Da, Europska unija nema ni svoju carinu, ni policiju, ni tako dalje. Ima prije svega pravo, zbog toga izistira i na zakonodavstvu, na vladavini prava. To je sve ključno za održavanje Europske unije, no sve više e, imamo e, djelovanje i, e, i govore mržnje te na toleranciju prema kršćanima u Austriji. Imate novi institut koji se bavi istraživanjem takvih fenomena. To je nelogično. Naš, temelj, naš sustav temeljnih prava se temelji na poštivanju pojedinaca, a ima također pojedinaca koji imaju kršćanske korijene. Bez njih ne možemo stvoriti budućnost. A sada ćemo e, prihvaćate li plavi karton od Marije Grapini? Molim, postavite pitanje. Dragi kolege, e, slažem se s vama ali kad govorite o, e, ponovit ću, e, zahvaljujem. Slažem se s ovim što ste rekli. E, trebamo se uvjeriti da su prava građana ispoštivana. Govorili ste o Austriji. Što mislite o tome da Austrija vrši diskriminaciju nad djecom žena koje nisu austrijske građanke? Ja sam nešto sasvim drugačije rekao. Govorio sam o diskriminaciji kršćana u Europi. E, svaka vrsta diskriminacije je protupravna. To mi e, kogo trpio u e, Europi ja suosjećam s njim i žao mi je. Gospodine Svoboda, prihvaćate li još jedno pitanje? Upravo sam čula e, da govorite u militantnim ateistima. Kako oni onemogućavaju život kršćana u Europi? Rekli ste da Evropska unija bi se srušila kad ne bi više bila zasnovana na kršćanskim korijenima. Ali nemamo li e, mi svi u našoj osnovi e, prosvjetiteljstvo i humanizam. A ako ne poštujete činjenicu da su neki ljudi ateisti, kako možemo imati suživot? Ja poštujem svačija uvjerenja, ali mogu li istaći da pošto, poštovanje prema ljudima je važno, ali ako to nije, ako to ne počiva na kršćanskim korijenima, onda to dovodi do degeneracije. To se već događa, to je bio jasan odgovor. Gospodin Pasner Dragi kolege i kolegice, temeljna prava su stalna prava ne opoziva prava svakog građanina i građanke. Oni su ustavna prava i konstituirača za shvaćanje Europske unije. Samo uključujuće društvo je humano društvo. U Europskoj uniji e, se često krše e, prava manjina. E, Romi, na primjer, se još uvijek trpe diskriminaciju Užasave me